nije sam izjavio da ima neki sukob interesa koji mu čini nemogućim da bude zastupnik Europskog parlamenta, on će taj pa, svoju dužnost objaviti, obnašati. Gospođa Nikolaj je e, izašla iz grupe Pučana i pristupila grupi ALDE sa 7. srpnjem 2014. Od skupina ALDE-a